Okay, colleagues. Maybe... kolege, molim vas sjedite na svoja mjesta tako da možemo početi sa popodnevnim sa, sa nastavkom sastanka. Usvojili smo dnevni red jučer. Imamo još jednu promjenu dnevnog reda danas popodne ćemo početi sa točkom dnevnog reda 14 u susret djelotvornijem globalnom humanitarnom djelovanju na koji EU može doprinijeti e, pred konferenciju u Istanbulu sljedeće godine, a potom ćemo preći na točku 13 poli razvoj. Znači, potom imamo i imamo vrlo pun dnevni red za danas popodne ali sve su to vrlo važne teme. Imam jedno priopćenje. U prostoru Hudi Menjuhin e, održat će se događaj Moana, dizanje razine mora u vezi sa E, klimatskim promjenama pokrovitelj je gospodin Ponga, naš potpredsjednik. Da li želite nešto reći o ovoj manifestaciji? Da, samo e, kratko. Da. E, to je jedna skupina koja je na turneji po Europi E, oni žele e, povećati svijest među političarima o klimatskim promjenama i iskustvima stanovništva malih pacifičkih otoka u vezi sa dizanjem razine mora. Oni pokazuju klimatske promjene na vrlo e, specifičan način. U koje vrijeme je ta manifestacija? Od 1 do 2 sata u vrijeme pauze za ručak. Dakle, od 1 do 2 danas Kolege, molim vas, e, dođite na tu manifestaciju, mislim da je to vrlo važna tema o kojoj ćemo razgovarati sljedećih mjeseci. Želim pozdraviti skupinu iz Poranja, e, Gorne Falačke. Dobro na našem sastanku odbora Devi, vrlo nam je drago, došli ste na poziv naše kolege Norberta Noizera. Pozvao vas je Norbert Noiza koji je E, naš e, koji je e, koordinator kluba zastupnika socijalista o razvojnim pitanjima. Vaš zastupnik gospodin Noizer je jedan od najaktivnijih u našem odboru. On je vrlo skromna osoba, ali je jako je dobar i marljiv kolega u našem odboru. Hvala vam lijepa što ste došli. Točka 3. Usvajanje dnevnog reda. Dobili ste svi materijale. Molim vas ako imate prijedloga za promjene javite ih e, tajništvu, ako nema prijedloga e, smatramo to usvojenim. Točka 4. Priopćenja komisije. E, kasnije u 11 sati će doći povjerenik, onda nam on može dati priopćenja. točka 5 kriza uzrokovana ebolom, to je odgođeno. Jučer smo imali saslušanje, a sada prelazimo na točku 7 i 8. A, odnosno 8 i 9. To su glasanja, protokolo izmjeni protokol o izmjeni sporazuma iz Marakeša o osnivanju svjetske trgovinske organizacije. Tu imamo dva glasanja. Prvo je e, se tiče same procedure, a potom naš doprinos zakonodavnoj proceduri. U u redu. Dakle, prvo e, procedur davanja odobrenja E, protokolu o izmjeni sporazuma iz Marakeša o svjetske trgovinske organizacije. E, glasat ćemo elektronički. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Mm, sada prelazimo na glasanje o rezoluciji. Tu imamo niz amandmana. Prvo je amandman 1, amandman koji je za, protiv. Provjerit ćemo elektronički. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 2. Ko je za? Protiv? Suzdržani? E, ispričavam, predsjedateljica se ispričava, amandman 2 otpada. Amandman tri tu glasamo po dijelovima. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Drugi dio amandmana tri tko je za, protiv, suzdržan, mislim da se to usvaja, ali možemo provjeriti elektronički. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman četiri također otpada ako je amandman tri usvojen. Otpada. Amandman pet, opet po dijelovima. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman šest otpada. Amandman 7 koji je za, protiv, suzdržan. Mislim da je to usvojeno, ali provjerit ćemo elektronički. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 8, tko je za? Protiv? Suzdržan? To ćemo provjeriti elektronički. Otvaram glasanje, amandman 8. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 9. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 10. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se amandman 11. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. A sada ćemo elektronički glasati o mišljenju u cjelini. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje usvaja se velikom većinom glasova. Čestitam gospodinu Franzuliki, autoru mišljenja. Sada imamo točke 10 i 11, protokol zaključen između Europske unije i Republike Gvineje Bisao, kojim se određuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinos utvrđeni sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između dvije strane, koji je trenutačno na snazi. imamo jedan amandman ko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Sada ćemo elektronički glasati o cijelom e, odobrenju. Zatvaram glasanje. Usvaja se 17 glasova za 4 protiv. Sada prelazimo na glasanje o rezoluciji koja je popratna rezoluciji uz ovaj zakonodavni postupak koja je za, protiv, suzdržan, Usvaja se. Amandman 3 gospodina Ponge koji je za, protiv, suzdržan. Usvaja se. A sada tekst u cjelini tako izmijenjen. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Hvala lijepa. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Strukturni dijalog o radnom programu komisije. Predstavnik komisije je vani pa ćemo ga pozvati da uđe. Okay, if everyone could take their seats again. Dobro, ako bi svi mogli zauzeti svoja mjesta, dobrodošli povjereniče. Dobrodošli na trgu naš odbor. Zašto je povjerovati da je prošlo gotovo godinu dana od kad je ovaj odbor osnovan? Vi ste na svojoj dužnosti od studenog. Čini se da je to bilo daleko. Vi ste puno putovali, bili ste na Fidžiju, dakle naporno radite se u naše ime. Dakle, naša iduća točka na dnevnom redu je jako važna. To godišnji događaj kada imamo priliku kao zastupnici dobiti saznanja o, o programom komisije, o radnom programu komisije za 2016. Trenutno već smo održali razmjenu gledišta sa povjerenikom Kostiljanidisom i to u svibnju. Sada je ovdje drugi povjerenik, povjerenik Mimica. Znam da trenutno radite na svom radnom programu, dakle ovo je vrijeme kada možemo čuti nešto od vas, da ću vam sada riječ o neki 10-15 minuta, onda ćemo imati vrijeme za pitanja zastupnika. Hvala vam predsjednice, uvaženi zastupnici. Drago mi je što danas sudjelujemo u strukturiranom dijalogu koji nam omogućava da se pozabavimo čitavim nizom zanimljivih dosjeja u području razvojnih e, politika. Dozvolite mi da započnem sa programom e, koja se tiče razvoja nakon 2015. U Ovdje se bavimo tradicionalnom humanitarnom pomoći kojom, ali možemo reformirati način na koji zemlje surađuju međusobno si pomažu međunarodnim naporima za postizanjem održivog razvoja, dakle na globalnoj razini. Komunikacija komisije iz veljače ove godine zadaje našu viziju globalnog partnerstva za iskorjenjivanje siromaštva i održivi razvoj nakon 2015. U njoj se opisuju načela i načini provedbe novog globalnog partnerstva. Ono što bismo trebali poduzeti kako bismo primijenili ovaj program. U ovom osjetljivom razdoblju želim još jednom e, istaknuti važnost e, našeg stalnog zalaganja u Europskoj uniji u sudjelovanju u trenutnim pregovorima. Europski parlament je bio e, ključni dionik u stvaranju europskog stajališta vezanog uz globalno partnerstvo, to poslalo vrlo jasnu poruku i vijeću. Zaključci vijeća koji su usvojeni u svibnju daju Europskoj uniji solidan temelj za pregovore. Oni ponavljaju našu zajedničku obavezu za, 0, za cilj od 0,7% eh, službene pomoći za razvoj. Tu se također spominje na pomoć eh, najmanje razvijenim zemljama kojim se želi postići UN-ov cilj od 0,15% do 0,20% bruto nacionalnog dohodka u kratkoročnom razdoblju. Europska unija se također zalaže za postizanje cilja od 0,20% bruto nacionalnog dohodka za službenu pomoć za razvoj u razdoblju nakon 2015. godine vezano uz najmanje razvijene zemlje. E, nisu u ovom programu se ne, ne ogledaju sva naša očekivanja. Međutim, moramo priznati da se ovdje nalazimo čitav niz širokih i konkretnih prijedloga koji su na razini naše uloge najvećeg pružatelja humanitarne pomoći te predvodnika održivog razvoja. Tu je također izvješće o odgovornosti koje bi se trebalo objaviti kasnije. Danas tu se potvrđuje da je Evropska unija dobro obavila su posao tijekom zadnjeg desetljeća. Znači, postoje i e, sektori gdje e, se naš, naše izvršenje za zadataka nije poklopilo sa našim e, željama i ono čemu trebamo sada težiti je povećati globalnu razinu ambicija i ohrabriti sve da povećaju svoje doprinose u odnosu na svoje kapacitete. Da ću vam jedan primjer koji je u skladu sa stajalištem parlamenta i komisije. Zaključci vijeća 26. svibnja traže od svih zemalja da uvedu do postupka dobrog vladanja i da provedu, da ostvare strukture za učinkovito i transparentno upravljanje javnim resursima. Vijeće također priznaje potrebu za jačanjem revizija, dakle kontrola uvođenja mjera protiv korupcije i pranja novca, da se poboljša sustav oporezivanja i da se borimo protiv e, nezakonitih toko, tokova novca te izbjegavanja plaćanja poreza. Osim toga zaziva se međunarodna suradnja u borbi izbjegavanja plaćanja poreza i neplaćanja poreza te borbe protiv nezakonitih tokova novca, to uključuje porezne oaze, te se želimo zalagati za transparentan sustav oporezivanja koji će omogućiti povećanje prihoda. Insistiram i na važnosti bavljanja ovim pitanjima kada je riječ o izbjegavanju plaćanja poreza i neplaćanju poreza u kontekstu nacionalnih e, resursa kako u Europskoj uniji, tako i u našim zemljama partnerima. I znam da je vi dijelite ovo stajalište. Pažljivo sam zabilježio sadržaj izvješća na vlastitu inicijativu koja je vezana uz ova pitanja koju ste vi izradili i radujem se glasovanju o ovom izvješću na plenarnoj sjednici u srpnju. Koliko želimo da New York bude uspjeh, moramo E, iz sa Bebe, u Adisu Bebe izraditi sveobuhvatni sporazum, moramo zatražiti sveobuhvatnu ulogu, povećanje sveobuhvatne uloge službene pomoći za razvoj, ona mora služiti kao faktor koji će pokretati e, tamošnje, tamošnje regije, njime moramo po, njime, ćemo se poslužiti kako bismo stvarili svoju agendu vezanu za održive razvojne ciljeve. To obuhvaća sve načine provedbe agende za razdoblje nakon 2015. Obuhvaća i nefinancijske aspekte kao što je dobro upravljanje učinkovite institucije vladavina prava i mirnodopska društva. Drago mi je što će Europski parlament biti prisutan na, na sastanku Adisa Bebi i nadamo se da ćete se zalagati za ustvarenje ovih e, pitanja. Također podržavam i računava, računam na vas da nam pomognete izraditi sveobuhvatan sustav politika kojim ćemo stvariti naše razvojne ciljeve za koje ćemo pretočiti iz popisa želja u stvarnost. To će biti jedna od naših najvećih zadaća 2016. godine. U mom sektoru komisija pažljivo analizira kako najbolje provesti održive razvojne ciljeve unutar razvojnog okvira uz korištenje agende za promjene te postizanje konsenzusa. Radujem se, e, što ću čuti vaša stajališta o tome kako postići optimalnu primjenu održivih razvojnih ciljeva unutar naših razvojnih politika. Drugi prioritet koji želim spomenuti je pitanje e, roda, rodnih politika, davanje moći ženama i djevojkama, to uključuje uključiv rast i razvoj. Izazovi su brojni i složeni, ali unutar Europske unije, kako unutar e, same Europske unije, tako i zemljama partnerima, Europska komisija priprema sveobuhvatan program koji će obuhvatiti i razvojnu suradnju, će biti strateški dokument koji će se fokusirati na rezultate, na rezultate i bit će izrađen kako bi se njima odgovorilo na odgovarajuće situacije na terenu. Ciljeno ćemo promovirati određena djelovanja za borbu protiv svih oblika nasilja protiv žena i djevojaka uključujući i e, brojne štetne prakse. Također želimo smanjiti E, maternalni mortalitet i mortalitet djece, želimo pomoći zdravlju žena i djevojaka, želimo povećati kvalitetu stručnog obrazovanja, obrazovanja žena. Moramo dati snažni glas ženama u postupku donošenja odluka, moramo im dati lakši pristup financijskim sredstvima i vlasništvu i druge resurse koji će im omogućiti da one ekonomski procvjetaju. To znači i dati e, do, povećati njihov doprinos unutar čitavih zajednica. To je jedan od primjera horizontalnih, horizontalnog pristupa koji treba obuhvatiti gospodarske i negospodarske nejednakosti, što je rastući trend u brojnim, zemljama danas. Želim pronaći način vezanu za razvojnu pomoć kako bi smanjio na jednakost unutar zemalja i među zemljama. To znači osigurati se da se e, ovim pitanjima pozabavimo svim našim djelovanjima, da se bavimo pitanjima nejednakosti i pristupu, bilo u obrazovanju, bilo u postizanju vještina, bilo dostupnosti vode, socijalne pomoći, zapošljavanja i dostupnosti informatičkih tehnologija i tako dalje. Nejednakosti se mogu smanjiti ukoliko pomognemo zemljama partnerima da se da uvedu bolje politike i bolje političko djelovanje. Još jedan ključni dosije je mi ono koji se tiče migracija, odnosno doprinos koje razvojne politike mogu dati u provođenju Europske agende o migracijama. Kada govorimo o izazovima s kojima se nosi Europa i naše zemlje, zemlje partneri potrebani u uravnotežen pristup, moramo se e, baviti utjecajem razvojnih politika u našim zemljama partnerima, a istovremeno moramo podržati bolje upravljanje migratornih tokova. Razlozi migracija moraju biti nešto što moramo utvrditi, njima se moramo pozabaviti s mjesta, a to znači da moramo povećati svoju investiciju u sektorima kao što su inovacija, rast, mir, sigurnost, ljudska prava, dobro upravljanje. Moramo poduzeti brze akcije kada je e, riječ o 60 milijuna raseljenih ljudi koji danas imamo u svijetu. Tako ćemo imati na umu da ne samo Europska unija, već i zemlje u razvoju ugoštuju, ugoštuju Čuju 64% svih izbjeglica na svijetu. Komisija će povećati pomoć ovim zemljama, povećat će zaštitu i sustave prihvata za ove ljude. Trenutno poduzimamo strateško razmatranje izvješća i podataka vezanih za 2016. godinu. Usko surađujemo sa humanitarnim eh, organizacijama. I uvaženi zastupnici, na koncu nekoliko riječi o razdoblju nakon Kotonua e, u multipolarnom svijetu gdje vidimo rast globalnih izazova. Naši interesi nam omogućavaju da nastavimo suradnju sa 79 zemalja, sporazum iz Kotonua. To je najveći sporazum između Europske unije i jedne skupine država, međutim ovo partnerstvo se mora promijeniti, mora respektirati novu stvarnost, imamo razvoje na globalnoj sceni, nove dionike, nove gospodarske interese. Također je potrebno voditi računa o razvoju u samom e, partnerstvu. Regionalna politička suradnja razvija se u usporedo sa Kotonuom, naročito kad je govorimo o afričkim zemljama, također tu je porast suradnje sa subregionalnim organizacijama, povećanje suradnje na pitanjima smira i sigurnosti, te potreba da se osigura provedba sporazuma o gospodarskoj suradnji. Naš glavni cilj mora biti pomaknuti se ka stvarnom političkom sporazumu koji se temelji na zajedničkim interesima sa zemljama koje su primateljice pomoći. Moramo se pozabaviti suštinom pregovora sa njenom prirodom, hoće li on biti, hoće sporazum biti pravno obvezujući ili ne, te moramo vidjeti koji će biti njegov geografski opseg. Komisija će pokrenuti široke konzultacije tijekom jeseni ove godine na osnovu zelene knjige koja se trenutno izrađuje. Ja ću s veliki interes eh, čekati eh, vaš vaše, vaše, vašu izradu, izradu vašeg stajališta. Ja želim da izdamo zajednu zajedničku komunikaciju zajedno sa visokom predstavnicom tijekom 2016. godine. Uvaženi zastupnici, ovo je bio kratak eh, pregled našeg zajedničkog programa za iduće mjesece. Ja se radujem što ću nastaviti usko surađivati s vama na ovim i drugim pitanjima kako bismo zajedno oblikovali ambiciozni i učinkoviti politički okvir razvojnih politika, te se radujem vašim pitanjima i e, radujem se našem današnjem strukturalnom dijalogu. Hvala vam povjereniče vi ste dotaknuli čitav niz pitanja, mi smo upravo održali sastanak koordinatora na kojem smo govorili o našim strateškim prioritetima i to se tiče i e, nečih stvari koje ste vi danas istaknuli, koje ste istaknuli kao prioritete u svom radu. Sada imamo kolege koji su se javili e, za riječ. Prvi govornik e, je zastupnik Pričavam se da kolega Davor Štir, izvolite, imate riječ. On je koordinator, dakle prvo počinjemo sa koordinatorima, onda drugi kolege. Davor Štir i onda ostali kolege. Izvolite. Hvala vam i to po pa dobrodošlica povjereniku. On je istaknuo čitav niz prioriteta za komisiju. Mi smo se dotaknuli ovih pitanja na sastanku koordinatora. Vidimo da ovdje postoji čitav niz podudaranja u sektorima koji su za nas prioritetni. Ukratko bih se dotaknuo pitanja koje su važni za moj klub, dakle klub Pučana, a potom bih se dotaknuo i nekih drugih prioriteta kao oni koji će se dotaknuti moj kolega Venta. Za nas je prije svega to pitanje dobrog upravljanja, borba protiv nezakonitih eh, tokova kapitala, to su, mislim da je potrebno vidjeti kako stojimo sa instrumentima koji su na raspolaganju, potom je tu pitanje obrazovanja za izbjeglice, to je također prioritet ono što bismo bi htjeli vidjeti među ovim popisom prioriteta jest utvrđivanje uloge i potpora malim i srednjim tvrtkama te pristup mikrokreditima, uključenje osoba s invaliditetom u razvojne politike, već se dotaknuli prioriteta vezanih uz migracije te nadzor i provedbu održivih razvojnih ciljeva, dakle to su ukratko naši prioriteti u klubu Pučana, a sada ukratko nešto više o borbi protiv nezakonitih tokova kapitala. Znamo da je to ključno pitanje za zemlje u razvoju. Oni imaju dosta problema s tim. Dakle, čak je riječ o jednom bilijunu dolara godišnje. Dakle, moramo se koncentrirati na promociju vladavine prava, boru protiv korupcije, povećanje odgovornosti, transparentnosti svih dionika koji su uključeni Dakle, to obuhvaća i tamošnje vlasti kao i privatni sektor. Dakle, htjeli bismo da komisija razradi sveobuhvatnu strategiju, mi smo već to zatražili, zatražili smo studiju o ovim pitanjima, utvrdili smo koji su to sektori gdje se može postići dodatni napredak i ako mogu sada preći na svoj manterijni jezik za zaključke. Čini mi se da ste u vrlo dobroj situaciji, u dobroj poziciji da sa iskustvom koje imate e, iz procesa proširenja kad je Hrvatska pregovarala sa Europskom unijom naučimo neke lekcije koje se mogu koristiti u borbi protiv korupcije, isto tako u politikama e, razvojne suradnje. Upravo ova studija koju je Odbor za razvoj zatražio i dobio e, e, je identificirala niz takvih mehanizama koji su se koristili u i koriste se i dalje u procesu proširenja kao i u politici za istočno ili južno susjedstvo, ali koje se ne koriste dovoljno na primjer u suradnji sa zemljama Afrike Amerike, Karibe ili Pacifika. Dakle, tu postoji e, e, i dalje prostora za napredak i smatramo i smatra i moja grupa da upravo koristeći i vaše osobno iskustvo u tome su u vrlo dobroj poziciji da bi evo komisija predložila e, nove instrumente kako bi se ovo pitanje pogotovo borbe protiv korupcije promocije dobre vladavine moglo puno jače identificirati kao prioritet u radu komisije. Hvala vam. Thank you. Uh, Mr. Norbert Hvala vam, kolega Neuser. Ja, Hvala lijepa. Gospodine povjereniče, e, zahvaljujem vam što ste neposredno nakon konferencije na Fidžiju došli na sastanak našeg odbora. E, mislim da je vaše sudjelovanje na Fidžiju bilo vrlo uspješno ovo što ste nam sada prezentirali poklapa se sa predođbama e, mog kluba zastupnika. E, međutim, trenutno imamo jedan dramatič, jednu dramatičnu situaciju, najveću humanitarnu katastrofu nakon drugog svjetskog rata, veliko, veliku političku nestabilnost u Siriji, Iraku, Jemenu, a spomenut ću i e, područje ispod Sahare, mnoge zemlje Nigerija pa sve do Somalije. Istovremeno e, svjedoci smo jednog političkog procesa u zemljama članicama e, gdje se sve više dovodi u pitanje financiranje razvoja, na primjer u Finskoj su ta sredstva smanjena za 43%, slično, nešto slično je najavila i vlada Danske, dakle u skandinavskim zemljama e, su te skandinavske zemlje uvijek bile uzor. E, velika većina građana Europe smatra da treba više financijskih sredstava dati za razvojnu pomoć kako bi se pomoglo da se e, poboljša teška situacija u mnogim zemljama imajući u vidu cijelu tu situaciju i raspoloženje u zemljama članicama, želim vas još jednom podsjetiti na to da zemlje kao što su Irska ili Grčka nisu bile spremne e, održati e, AKP skupove, ne znam da li će Nizozemska koja preuzima predsjedništvo biti spremna e, biti domaćin. E, kad se sjetim e, govora latvijskog ministra koji je doduše održao govor, ali potom nestao jednostavno što je doista bilo uvredljivo ponašanje E, dakle, situacija je vrlo teška i pitam se kako možete vi u komisiji naći saveznike kako bi se e, borili protiv takvih tendencija u mnogim zemljama članicama. Posljednja e, stvar koju želim spomenuti tiče se izbjeglica E, nezakonitih tokova kapitala i dobrog upravljanja e, suradnje sa zemljama AKP-a. Postoji e, pojava da mlade, mladi ljudi napuštaju svoje zemlje. Pitanje koje želim postaviti je osobito kakvo je, kakvo je raspoloženje i i atmosfera i kako vi e, dakle komisija možete djelovati na zemlje članice koje e, se zapravo na neki način povlače iz razvojne pomoći Hvala, Šar Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ja bih se vratio na temu financiranja ne zato što me ta tema fascinira. To je jedna zahtjevna tema koja se ponavlja. Prije e, konferencije u Parizu i Addis Abebe i Yorka, Mislim da je bitno da neke stvari jasno postavljeno na svoje mjesto. Vidim u zaključcima vijeća koje ste spomenuli da prema procjenama država članica i komisije da će bi se razvojna pomoć trebala povećati na 0,44% 2015. godine kako bi se e, uspio cilj, kako bi se uspjelo postizanje cilja od 0,7% 2015. trebalo bi povećati iznos za nekih 38 e, milijardi eura. Ovo je obveza koja je preuzeta. I predstavnik komisije jučer na sastanku gospodin e, Hauser, rekao je da ako zaključci vijeća nisu dovoljno precizni da države članice mogu učiniti i više, otići korak dalje. Što se tiče zaključka vijeća koji služe vama kao osnova za raspravu u Adisa Abebi, to nije sasvim jasno, nisu sasvim jasni ti zaključci. Mislim da je bolje da se to kaže. Dakle, stav većine država članica je da se zapravo skrivaju iza, iza toga e, i zapravo jasno znaju što misle vezano uz obveze koje su već preuzeli. a to se odnosi na novac koji će biti raspodijeljen za suzbijanje siromaštva i s druge strane za suzbijanje klimatskih promjena. E, dakle, ja to ne zamiram vašem resoru. Mi smo ovdje kako bismo vas podržali i u tom smislu smo svi složni i e, imat ćemo priliku o tome ponovno razgovarati na plenarnoj sjednici u Strasburu, ako postupak to omogući. No mislim da ne možemo stati na toj činjenici. Osim toga, zaključci vijeća u jednoj rečenici govore o mogućnosti da se iskoriste druga sredstva, inovativna financijska sredstva. Dakle, mislim da treba insistirati na tome da se aktivira i ta poluga. Zašto to kažem? Došlo je do novog trenutka nakon e, zaključka vijeća, nekolicina država članica i dalje smanjuje e, pomoć za razvoj u nekim zemljama je to čak u iznosu od 43%, to smanjenje. Zato mislim da moramo biti odlučni kada je riječ o tome. Dakle, e, dakle već imamo 30 manjak od 38 milijardi u odnosu na preuzete obveze od prije nekoliko godina. Dakle, ne možemo novac koji je bio namijenjen razvojnoj pomoći preusmjeriti u suzbijanje klimatskih promjena. I zanima me odakle će doći 5 milijardi, 100 milijardi koliko treba e, mobilizirati međunarodna zajednica nakon 2020. za ublažavanje klimatskih promjena. Možemo se mi sad skrivati iza toga, međutim mislim da je e, vama u interesu da dobijete solidnu potporu našeg odbora i Europskog parlamenta i nadam se da će ova rezolucija uspjeti na sljedećem e, sastanku i nadam se da će biti rečeno da preuzet ćemo konkretne obveze i poduzet ćemo sve od sebe kako bismo ostvarili taj cilj. Što se tiče e, inovativnih financijskih sredstava, da to je palijativna mjera, ali je neophodna. Imam još jedno pitanje koje se tiče primjene načela diferencijacije. Čini mi se da je sada trenutak da se vidi e, stanje, kakva je trenutna situacija, mnogi od nas su rekli da načelno diferencijaciji u budućoj politici Europske unije u području razvojne pomoći zato što zemlje koje imaju dovoljno resursa e, ne vidimo zašto bismo im i dalje pružali pomoć e, kada imaju e, stopu od 7-8% stopu rasta što je dovoljno kako bi se sami borili protiv siromaštva. Mene zanima prije svega e, koji je e, vaš zaključak, e, dakle koji je zaključak komisije kada je riječ o primjeni načela diferencijacije, što vi mislite o tome? I drugo, mi smo svi jednoglasno rekli da one države koje više ne primaju pomoć, dakle pomoć za razvoj, da imaju ipak pravo na tehničku pomoć. Mislim da je to iznimno bitno, imajući u vidu politiku e, globalnog fonda za borbu protiv side, malarije i tuberkuloze možemo ustanoviti da na našim vratima u istočnim zemljama u Rusiji i Ukrajini da je prevalencija e, kada govorimo o sidi e, u porastu. Dakle, ne radi se ovdje o razvojnoj pomoći, ne treba to financirati iz razvojne pomoći, ali politika komisije bi ipak trebala E, imati svoj utjecaj i e, vezano uz taj fond e, za borbu protiv side, malarije i tuberkuloze, tako da bi svi trebali preuzeti svoj dio odgovornost. Premda alocirani novac zapravo ne, nije prihvatljiv kada je riječ o pomoći za razvoj. Evo, to bi bila moja pitanja i kao i moj štir u istinu me fascinira vaš angažman u području promičbe politike u vašem resoru. Hvala. Um, we'll take Dobro, onda ćemo dati e, riječ prvo koordinatorima, onda drugim zastupnicima, dakle Lola, Ignacio i ostali, onda ćemo čuti odgovore pa drugi zastupnici. Hvala vam predsjednice. Hvala vam gospodine povjereniče što ste nas danas posjetili. Tijekom posljednjih e, godina vidimo sve veću potporu Europske komisije ulozi privatnog sektora i razvoja, ali u trenutnoj gospodarskoj krizi protiv koje se mjerimo, protiv koje se borimo štednjom, vidjeli smo e, rezove, dakle u humanitarnoj pomoći vidimo da se smanjuju i fondovi kojima se borimo protiv siromaštva i nejednakosti, a potom tražimo da privatni e, sektor to nadoknadi da nadoknadi ono što mi sami više ne pružamo, a i na međunarodne obaveze. Tu mislim na privatizaciju i obrazovanja, zdravstvenog sustava, tu se privatizira razvoj. Razvoj je važan ukoliko se njime dobro upravlja. To je naročito važan za male i srednje tvrtke. Politika Europske komisije, međutim, u tom u tom smislu nije dovoljno dobra. Tu su i izvješća revizorskog suda u vezi blendinga. Vidimo slučajeve u kojima bi privatno, do, privatnih investicija došlo i bez naših poticaja. Dakle, imamo situaciju u kojem ulažemo javni novac čak tamo gdje nije potreban. Izvješće revizorskog suda govori i o, lošem, e, lošem ishodu ovih programa blendinga. Dakle, tražimo više transparentnosti ovim programima. Imamo brojne sumnje vezane uz programe komisija, vezane uz privatne programe kada je riječ o učinkovitosti, o njihovoj usklađenosti sa strategijama u zemljama u e, razvoju, dakle potrebno je više transparentnosti jer u suprotnom e, vidimo da idemo u susret riziku povećanja nejednakosti, a i duga. Ove, ove mjere su neučinkovite, one su skupe, a ne odgovaraju našim ciljevima razvoja i trebalo bi ih ukinuti. Potom tu je evropski konsenzus eh, o razvoju koji smo postigli još 2006. Tu smo stavili naglasak na potrebi razvoja. Međutim, ovi programi su stavljeni nekako u stranu. Govori se da oni nisu u skladu sa razvojem situacije, potrebno ih je osvježiti, a potom trebamo vidjeti i uzeti u obzir koji su održivi razvojni ciljevi u razdoblju nakon 2015. godine, te koji su financijski e, programi koji će se e, razviti, produbiti, dakle na sastanku Adi sa Bebi. Mislim da bi nam to omogućilo poboljšanje razvojnih politika i da bismo ujedno izašli u susret preporukama koje je izradio revizorski sud. Dakle, želim postaviti sljedeća pitanja. U kojoj mjeri ćemo odgovoriti na pitanja učinkovitosti razvojnih politika i veze sa privatnim e, privatnim kapitalom u vašim programima imamo li dakle imamo li dakle situaciju vezanu uz, uz te, te programe hvala vam iduće pitanje Hvala lijepa. Gospodine povjereniče, reći ću samo nekoliko točaka koje mi zeleni imamo na svom popisu. Eh, na primjer minerali iz eh, konfliktnih područja, pravila za uključivanje privatnog sektora, eh, socijalna odgovor, društvena odgovornost poduzetništva, borba protiv otimanja zemlje. To su dakle sve teme koje imaju veze sa gospodarstvom. Lola je upravo govorila o privatizaciji razvojne pomoći. Dakle, pitanje je kako možemo E, omogućiti ljudima da imaju koristi od e, razvoja svojih zemalja. Mislim da je tu e, naša velika odgovornost. Mi tu moramo uvesti obvezujuća pravila za multinacionalne kompanije. Trenutno je u toku jedan proces pregovora o tome kako bi se e, došlo do jednog odgovarajućeg instrumenta koji bi povećao odgovornost multinacionalnih kompanija i u vezi sa e, njihovim odnosima sa državama i e, odšteta u slučaju potrebe kako bi e, žrtve dobile na primjer odštete dakle to je jedan kompliciran proces u kojem bismo u kojem bi se mi kao parlament trebali umiješati ali i vi kao povjerenik biste trebali prezentirati jedan prijedlog za moguće obvezujuće mjere koje bi u tom području na međunarodnoj sceni, odnosno u međunarodnim organizacijama mogli e, postati važeći. Mislim da je tu potrebna, da su nam tu potrebna obvezujuća e, pravila. Druga tema je otimanje zemlje. E, UN odbor za svjetsku sigurnost opskrbe hranom je usvojio smjernice za odgovorno upravljanje tlom i e, e, prava na ribarstvo i upravljanje šumama E, radi se o tome da se borimo protiv otimanja zemlje, međutim mi ne vidimo da se tu nešto, ne vidimo rezultate, ne vidimo da se tu nešto događa. Nevladine organizacije su tu e, uputile kritike na e, na tu temu mislimo da su nam tu potrebne jasne linije i smjernice od komisije vi ste u rujnu 2014. U, na svom saslušanju govorili o tome da upravo male seljake treba zaštititi od toga da im velike kompanije otimaju zemlje, zemlju. E, radi se i o, ne samo o vlasništvu nego i o tradicionalnom pravu na korištenju zemlje, korištenje zemlje E, to je e, osnova za egzistenciju tih ljudi. Mi ovdje govorimo o borbi protiv siromaštva kao jednom od velikih ciljeva održivog razvoja. Mislim da je to jedan konkretni cilj kojim se moramo pozabaviti. Hvala. Hvala vam i hvala povjereniku ono što ste nam do sada izložili u skladu je sa našim stajalištima i to su sve prioriteti koje dijelimo s vama. Evo ja sam posljednji među koordinatorima i neću ponoviti ono što su već istaknuli kolege, međutim o pitanju 0,7% pomoći čini mi se jako važna točka oko kojoj bismo trebali postići, postići ili jako je konsenzus. Jednako mi je važno da bi razvijenje strategije u razvoju nakon Kotonu, ono što čime se ja želim danas pozabaviti jest tema migracija, o tome se e, puno raspravlja u svim zemljama članicama i povjerenika vramopulos E, se tu stalno proziva, a mi kao odbor za razvoj bismo također trebali ovdje postići jedno jače stajalište. Trebali bismo se založiti za dobre razvojne politike, za učinkovite razvojne politike. Trebamo ih promijeniti kako bismo pomogli ovaj postupak kojim bismo mogli ograničiti ovaj egzodus. Međutim, potrebni su nam konkretni prijedlozi koja bi mogla biti i u skladu s agendom povjerenika Avramopulosa. Kada govorimo o klimatskim promjenama, to bismo htjeli čuti s kakvom biste strategijom htjeli konkretno nastaviti čest što su ti govori jako neodređeni, nikad se ne pozivaju na konkretna djelovanja, na konkretne akcije i htio bih čuti od komisije dobro razrađeni prijedlog. Želim se nadovezati na ono što je kolegica Marija kada govori o društvenoj odgovornosti tvrtki, naročito i njihovom djelovanju u zemljama u razvoju, te kakva je njihova uloga u ovom otimanju zemljišta, vidimo pravu pljačku u određenim državama od strane velikih multinacionalki i tu bih htio vidjeti konkretan prijedlog. Dakle, jedan moj opći dojam se tiče dakle bolje suradnje između našeg odbora i komisije i vašeg ureda u tom kontekstu. Dakle, htio bih neku vrstu stalne razmjene mišljenja o konkretnim rezultatima jer u suprotnom ćemo iz mjeseca u mjesecu, godini u godinu eh, imati prijedloge bez konkretnog eh, feedbacka. Kada raspravljamo o radnom programu želim da se i eh, povremeno bavimo rezultatima koje taj program postiže. I mean, just one on that last point, one thing that is different. Želim samo spomenuti još nešto o čemu se razlikujete od prethodne komisije. Imamo kratak radni program bez popisa komunikacija na kojima komisija radi. Bilo bi nam korisno, e, znamo koja su prioritetna područja za komisiju, ali bilo bi nam korisno da neovisno o tome dobijemo detaljne informacije o komunikacijama koje komisija namjerava objaviti u sljedećoj godini. E, evo još, još jedan komentar, Ignacio, ali kratko. Povjereniče, bili smo zajedno, bili smo na Fidžiju, na sastanku koji se ticao dostupnosti lijekova, sjećate se. I htio bih čuti koji prijedlog u vezi s tim će izraditi komisija. Okay, well. U redu, hvala povjereniče. Dobili ste mnoštvo pitanja. Mislim da morate pokriti puno, vidim tri stranice bilješki. Izvolite vi pa ćemo onda sljedeći krug. Ja bih vam htio zahvaliti na pregledu i stanja i na tome što ste istaknuli prioritete e, koji su nam koordinatori, koordinatori stavili na znanje. Mislim da je ovo pravi trenutak da se bavimo prioritetima i provedbom prioriteta u razvojnoj politici. Vaši komentari govore o tome da zapravo ohrabruju me zbog činjenice da je u ovom trenutku jednako važno da se završi posljednja faza pregovora, e, bilo da je riječ o Adisu, Njurku i Parizu, a da se istovremeno razmišlja i radi koji će biti sljedeći koraci nakon Pariza, Njurka i Adisa Bebe u smislu provedbene strategije i e, provedbe novih održivih ciljeva za razvoj. Upravo je to područje u kojemu e, moramo osnažiti međusobnu suradnju i e, E, zajednički rad i moramo definirati zajednički pristup. U tom smislu uistinu cijenim činjenicu da je osnovni popis prioritetima u velikoj mjeri usklađen sa europskom razvojnom politikom e, onako kako to e, mi vidimo u komisiji. Da kako popis prioriteta je podugačak, ponekad e, čak djeluje kao da nije e, niti najlakše koncentrirati se na svaki pojedini prioritet. No, usprkos tome, e, tu postoji slična, slična pozadina i vrlo sličan pristup i slični ciljevi koji se žele postići. I zato bih vrlo rado da se to sve odrazi u našoj strategiji za razvoj. Dakle, na taj način možemo obnoviti e, konsenzus i program za promjene i zapravo analiza tih inicijativa će biti bitna u 2016. i u sljedećim godinama. Prema tome ovaj današnji dijalog e, zapravo smatram polazišnom točkom za provedbu novog razvojnog programa. Neke, e, neke aspekti su već ovdje spomenuti i u pregovaračkoj fazi o e, programu za održivi razvoj. Dakle, to se odnosi na e, financijske obveze E, vezano u službenu pomoć za razvoj što će biti odlučeno u Adisu. Sada je već očigledno da će Europska unija biti spremna i da će se ponovno obvezati da ispuni cilj od 0,7%. Nažalost, u ovom trenutku neke zemlje u razvoju i brzo brzorastuća gospodarstva nisu spremna E, na tako jasan način preuzeti obveze kao što je to slučaj sa Europskom unijom. Dakle, još jedanput treba naglasiti e, da je naš pristup da ohrabrujemo i druge da e, se obvezu da će ispuniti ciljeve službene pomoći za razvoj. Meni je jasno da službena pomoć za razvoj nije dostatna da bi se da bi se ispunili tako široko postavljeni održivi razvojni ciljevi, međutim to nije samo važno u simboličkom smislu, e, dakle taj utjecaj e, službene pomoći za razvoj, to ima vrlo konkretan utjecaj i na provedbu razvojnih ciljeva, posebno kada je riječ o najmanje razvijenim zemljama, tako da ćemo mi nastaviti raditi e, u tom smjeru da imamo da Europska unija preuzme jasne obveze na globalnoj razini, a e, sada je isto tako jasno da postoji snažna potreba da se e, uspostavi suradnja s državama članicama i da se radi zajedno na tome da se zadrži ovaj cilj od 0,7% kao naš e, kolektivni europski cilj koje bi trebale ispuniti države članice odnosno koje bi se trebali ispuniti e, kroz aktivnosti država članica u području službene pomoći za razvoj. Te kako slažem se da postoji izvjestan trend u nekim državama članicama da se da se zapravo učini korak unazad e, u smislu financiranja e, službene pomoći za razvoj, no vidim, smatram da još uvijek ima dovoljno razloga da se svi mi možemo koncentrirati na ispunjavanje ciljeva iz službene pomoći za razvoj. Za mene, za Europsku komisiju, za države članice, to bi trebalo biti e, vrlo visoki prioritet. U smislu Dakle, e, ako želimo uistinu postići ovaj zadani cilj od 0,7% i to u e, okvirima e, koji su definirani programom održivih razvojnih ciljeva. Neki smatraju da u zaključcima vijeća o službenoj pomoći za razvoj ambicije nisu bile dovoljno visoke ili da možda one nisu bili dovoljno jasni u smislu rokova vezano uz obveze koje su preuzete. Međutim, ako pažljivo pročitate zaključke, moći ćete vidjeti da e, moći ćete to pretočiti u rokove e, za 2030. E, dakle, kada je riječ o ovoj, ovom programu za održivi razvojne ciljeve 2000, do 2020 dakle kada govorimo o formulaciji u zaključcima vijeća. Međutim, ta razina e, obveza i ti, rokovi su takvi da e, bi Europska unija mogla uistinu zajedno sa državama članicama biti predvodnik e, u području postizanja ciljeva za od, službenu pomoć za razvoj. I mi onda u pregovore ne možemo, ne moramo ući defenzivnim stavom. Da možemo biti priječi u ofanzivu e, u mhm. odnosu na ostale e, u sklopu pregovaračkog postupka. E, htio bih se osvrnuti na neka od pitanja koja su spomenuli koordinatori, posebno vezano uz diferencijaciju i postupovno, postupovni pristup postupni pristup. E, slažem se da opći pristup mora biti isti, da e, partnerske zemlje koje mogu dati svoj doprinos e, kroz povećanje vlastitih resursa da za pokrivanje razvojnih potreba da, da, da ih treba ohrabriti da to učine i kroz naš pristup diferencijacije u razvojnoj pomoći. No isto tako, prihvaćam činjenicu da bi se tim procesom eh, treba definirati daljnji smjer i prijelazno razdoblje do trenutka kada će one uistinu moći mobilizirati svoje svoje domaće resurse u najvećoj mogućoj mjeri. Prema tome, naš pristup diferencijaciji morao bi malo više uzeti u obzir dva aspekta, a jedan od njih je e, ranjivost tih zemalja. One su još uvijek izložene e, raznim vanjskim čimbenicima koji utječu na njihov razvoj. E, dakle, samom definicijom kriterija za postupnost ne trebamo se možda oslanjati samo na razinu BDP-a, možemo isto tako uvesti i neke konkretnije kriterije koji bi mogli e, na bolji način odraziti upravo tu postupnost bilo da je riječ o Um, ranjivosti ili o nejednakosti e, kriteriji isto tako i kriterija ljudskog razvoja. Drugo pitanje se e, tiče toga na koji način mi možemo e, iskoristiti naše vlastite kapacitete službene pomoći za razvoj u ovom prijelaznom razdoblju. Mi moramo razraditi programe za tehničku pomoć, moramo konkretnije definirati naš doprinos u tematskim ili regionalnim programima koji bi opet e, mogli uključiti te zemlje i kako bi one mogle biti sposobnije da se e, da se da izdvaju za razvoj vlastitih resursa i da budu sastavni dio e, dakle novih donatora koji se sada pojavljuju. Spomenuli ste još neka važna pitanja kao što je dosljednost politika. To se posebno odnosi na migracije, odnosno na program i politiku migracija. Slažem se da ne samo u području migracije, nego općenito u području razvojne pomoći, sada kada imamo nove održive razvojne ciljeve, taj novi pristup, novi, novu koncepciju, mi e, smo u velikoj mjeri u poziciji da bolje razvijemo sveukupnu dosljednost i veze između mira i stabilnosti s jedne strane, e, humanitarne pomoći, ali isto tako i otpornosti i dugoročnog, e, dugoročne pomoći za razvoj. Ne mislim da bi naša buduća provedba održivih razvojnih ciljeva mogla mogla biti u, u dakle da se može e, odvojeno e, sagledavati neovisno o utjecaju na sigurnost i mir. E, dakle, kada govorimo o, tome, o tom našem odgovoru na krizne situacije. Isto vrijedi i za migracije. Uistinu moramo raditi na vanjskoj dimenziji, na vanjskom odgovoru migracijske politike iz aspekta dosljednosti politika. Dakle, kada govorimo o sveukupnom vanjskom, vanjskom djelovanju. Dakle, to bi bili moji o, osnovni prvi komentari. E, možemo svi zajedno raditi na novoj provedbenoj strategiji. i dakle na programu za razvojne ciljeve u Europskoj uniji. Hvala, gledam koliko imamo vremena. Imamo devet kolega koji su zatražili riječ. Pročitat ću njihova imena. Gospodin Veta, gospođa Slajn, gospođa Ferreira, gospođa Hautela, gospodin Ponga, Silva Pereira, gospođa Jimenez Peseril, gospodin Franzulika i gospođa Sargentini. Želi li još netko uzeti riječ, da nije na popisu? Ako to nije slučaj, onda krećemo od gospodina Preda. Izvolite, gospodine Preda. Imate svatko po dvije minute, najviše dvije minute. Gospodine povjereniče, oružani sukobi humanitarne krize, prirodne katastrofe, sve to ograničava prava djece na razvoj i na zdravlje. Brojne krize i katastrofe utječu na sustave skrbi, prijete um, djeci, maloljetnicima, ali imamo i vrlo izražene prijetnje obrazovnim sustavima. Imamo stotine tisuće djece koji ne pohađaju osnovne škole, naročito u zemljama koje pogađa kriza. Pravo na Na obrazovanje je upravo sektor, obrazovanje je sektor u kojem nedostaju sredstva i na njega se ne gleda kao na jedan sektor kojem treba pomoći. Međutim, ova situacija se mora promijeniti. Obrazovanje je način da zaštitimo maloljetnike. I ovo se, na ovo moramo obratiti pažnju. Obrazovanje u područjima sukoba i katastrofa je potreba kao što je to kohezija i dosljednost evropskih politika. Da bismo smanjili ovaj jaz između humanitarne pomoći i pomoći za razvoj i kako bismo imali učinkovit razvoj. S obzirom na važnost obrazovanja i dostupnosti obrazovanja, zanima me što će učiniti komisija kako bi riješila ove probleme. Um, Dogovorili smo se s koordinatorima da će to biti naš prioritet za jesen. E, Hvala vam. Htjela sam zahvaliti povjereniku što nam je jasno ilustrirao prioritete i što je stavio naglasak na neke teme koje su jako važne, počevši od pitanja koje je za mene od izuzetne e, važnosti, koje je nit vodilja na koji se nadovezuju neka druga pitanja, to je pitanje nejednakosti, gospodarske, društvene nejednakosti, pristupu, pristupu resursima i tako dalje. To su nejednakosti koje postoje kako među zemljama, tako i unutar zemalja. Istim se slažu i brojne međunarodne organizacije, pa i OECD. I upravo ove nejednakosti onemogućavaju održivi razvoj. Ovome valja pridodati i potreba borbe protiv izbjegavanja plaćanja poreza i neplaćanja poreza za njemu razvoju. Hvala mu što je stavio naglasak na to pitanje. Ovaj odbor je jednoglasno svoju izvješće o kojem ćemo glasovati na plenarnoj sjednici, a kojim se traži upravo to. Traži se jedan ambiciozni akcijski plan od komisije kojom bi se poduprle zemlje u razvoju u borbi protiv ovih fenomena koji su toliko rašireni da kradu dakle financijske resurse ovim vladama koje bi inače trebali dao svojim građanima. U to očekujemo od Adisa Abebe jer tu, tu, da prolaziva dosljednost politika za održivi razvoj. Potom smo spomenuli migratorne tokove. Potrebni su, potrebni su nam dugoročne politike a nećemo ih moći imati ukoliko se ne pozabavimo razlozima, to su sukobi, jednakosti, klimatske promjene i zato bi trebalo vidjeti koja je njihova veza sa migracijama. Potom je tu neravnopravnost spolova i ovo je, gospodine povjereniče, Evropska godina razvoja, imamo New York, Addis Abebu, Pariz i tu je 20. godišnjica sastanka u Pekingu, dakle imamo izuzetan zamah ove godine trenutak koji valja iskoristiti. Zanima me imate li vi osjećaj da je ovo zbilja prilika da se napravi kvalitativni skok ka jednoj univerzalnoj, ambicioznoj agendi koja će dokinuti nejednakosti, koja će staviti u centar humanitarna pitanja, tu ćemo tako trebati uskladiti svoje obaveze vezane i uslužbenu pomoć za razvoj, a i bolje, dakle moramo bolje pronaći bolji način za pokretanje raspoloživih resursa. Um, Madame Becerra. Gracias, presidenta. Becerra. Hvala, hvala predsjedateljice. Zahvaljujem vama povjereniče što ste se ponovno odazvali našem pozivu. Na temelju vašeg e, izlaganja zaključujem da ste govorili o sveobuhvatnim politikama Mislim da je to smjer kojim trebamo ići i mislim da zapravo treba prijeći sa željena dijela. Nemamo drugog izbora jer to je politika, o tome se radi. E, moramo e, omogućiti da se e, ostvari neki ciljevi. Htjela bih nešto reći o ocjeni E, dakle svega onoga što komisija radi e, u svrhu razvoja, glavna uprava za razvoj također ima svoj okvir za odgovornost i prati što se događa na terenu, prati kvalitetu programa kao i e, te daje ocjenu programa u strateškom smislu. Međutim, nedavno je revizorski sud doveo u pitanje neka područja i e, sugerirao je poboljšanje u nekim e, u nekim dijelovima i zanima me e, hoće li preporuke revizorskog suda i ovih šest, kako je to povezano sa šest instrumenta tako komisije. Zanima me koje će mjere biti donesene kako bi se poboljšala e, pouzdanost i nadzor nad E, provedbom programa, te da bi se osiguralo da se provode kriteriji koji se odnose na kvalitetu. Čini se da nema dovoljno pokazatelja također da nije definiran dovoljan broj pokazatelja i da je to negativno utjecalo te da nema dovoljno podataka o rezultatima. Mislim, zanimalo bi me da nam kažete svoje mišljenje o tom procesu i koji će se kriteriji koristiti za e, prioritete E, u svrhu ocjene i e, praćenja provedbe kako bi to bilo dovoljno dobro za ove politike koje provodimo. Hvala lijepa. Gospodine povjereniče, mnogo od toga što ste rekli u svom izlaganju jako cijenim. Želim govoriti o jednoj temi koja mi se čini vrlo važnom. Govorili ste o političkom partnerstvu između zemalja koje daju pomoć i zemalja koje primaju pomoć. Tradicionalno je to bilo tako, međutim sad moramo revidirati svoj pristup pitanje je angažmana e, u razvojnoj pojeći, o tome ste govorili. Ja mogu reći da sam vrlo zabrinuta zbog nekih odluka koje su donešene na primjer u mojoj zemlji, a to, je re, to su rezovi e, sredstava za razvojnu pomoć. E, kada je predsjednik Juncker prije nekoliko E, tjedana rekao da recesija ne smije biti izgovor e, za to da se ne ispunjavaju obaveze ili da se rade rezovi. E, ja se bojim da će to biti tema i na vijeću jer vrlo je važno da Europska unija ispuni svoje preuzete obveze. Ja imam dojam da nemamo nove, ne možemo naći nove inovativne financijske, financijske instrumente za financiranje razvoja. Dakle, da se ne vjerujem, vjerujem da se to ne može dovoljno često ponoviti. I želim se vratiti na pitanje koje je postavila eh, Marija. Eh, to je pitanje vrlo često na dnevnom redu ovog odbora. Radi se o odgovornosti eh, poduzeća dakle privatnog sektora tu postoje mnoge inicijative e, jedna inicijativa iz Ekvadora jedna rezolucija e, vijeća za ljudska prava Norveške sve te e, stvari predviđaju pravno obvezujuće instrumente za odgovornost privatnog sektora tu postoje E, problemi i trebamo naći pravi put i zato bi bilo važno kada bi vi mogli objasniti parlamentu kakav je pristup komisije u svim tim inicijativama da li kontrolirate na primjer zemlje članice e, njihove nacionalne planove neke zemlje članice su tu vrlo dobre druge potpuno ignoriraju tu problematiku i kako stoji stvar sa drugim inicijativama e, na međunarodnom planu i još jedna napomena danas ćemo govoriti o temi spol i razvoj želim se zahvaliti e, za to vam zahvaliti na tome što ste e, također i vi govorili o važnosti te teme e, parlament će e, sigurno usvojiti svoju, svoje stajalište o akcijskom planu koje je usvojila komisija sigurno da je važno da e, koordinirano surađujemo doista se moramo pobrinuti da međutim nakon riječi uslijede i djela. Gospodine Ponga imate riječ. Hvala gospođo predsjedateljice. Povjereniče, vi ste u izlaganju spomenuli e, što će biti nakon Kotonua. Moje se pitanje odnosi na zemlje i područja, prekomorska područja nakon Kotonua. Zanima me što mislite o strategiji koju Europska unija namjerava definirati za e, prekomorska područja i zemlje u razdoblju nakon Kotonua, a hoće li se to pitanje riješiti nakon 2016. godine, a ako da, e, hoće li uspostava posebnog partnerstva između zemalja ter, prekomorskih zemalja i teritorija Europske unije biti e, put koji će primijeniti Europska komisija kako je zatražio Europski parlament u posljednjoj rezoluciji na tu temu. Hvala. Hvala lijepa. Hvala lijepa. E, gospođa Jimenez Pesril, a potom gospodin Silva Pereira. Hvala lijepa. Kao prvo želim zahvaliti povjereniku osobito što je spomenuo e, rodnu politiku i pomaganje ženama i djeci Također bih željela naglasiti važnost obrazovanja za djecu, kao što su drugi kolege već rekli, to je vrlo važno. Potom pitanje migracija koje je također već spomenuto. Mislim da kao što ste i vi rekli da je to nešto čime se moramo pozabaviti i to korijenima tog problema. Ali zanima me da li tu postoje konkretni programi e, u koordinaciji sa odborom LIBE Mislim da bismo mogli imati užu suradnju kako bismo nadvladali otpor mnogih zemalja e, što se tiče nošenja sa ovim problema. E, što se tiče e, post-Kotonu dijaloga. Mislim da trebamo pojačati taj dijalog, osobito na temu ljudskih prava. E, što se tiče Fidžija, vidjeli smo izvješće o temi ljudska prava i kultura. To je vrlo osjetljiva tema, to je nešto što je vrlo važno. Cijelo to pitanje prisilnih brakova, na primjer, nadalje prava LGBT osoba mm, ne moram dalje ići u to. Mislim da je također važno pitanje sigurnosti i financiranja i pitanje terorizma u središnjoj Africi i na Bliskom istoku. Kako možemo bolje zaštititi lokalno civilno stanovništvo Nadalje, cijelo pitanje djece vojnika, što je nešto što mene osobito brine kao stalna, ja sam stalna izvjestiteljica ovog odbora za djecu. Dakle, to su prioriteti o kojima bih rado čula više o vas. Gospodin e, Silva Pereira. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Hvala gospodine povjereniče. Dopustite da se vratim na e, financiranje razvoja, to je prva tema o kojoj ste govorili, dakle taj cilj od 0,7% BDP-a. Htio bih reći da mi naravno pozdravljamo činjenicu da je Europska unija vrlo važan donator, i da će poticati druge važne partnere, odnosno zemlje koje su brzo rastuća gospodarstva, da se i one uključe u tu razvojnu pomoć. Međutim, e, dopustite da jasno kažem da se mi e, da postoje razlike između Europskog parlamenta i vijeća što se tiče obaveza u vezi sa ciljem od 0,7% BDP-a. Europski parlament je izrazio svoje stajalište, odnosno je izjasnio se za to da se taj cilj postigne, ali e, zaključci vijeća kaže da, ti da taj cilj ne treba postići do 2020. nego do 2030. To je velika razlika, ne samo što se tiče vremenskog e, plana, nego i što se tiče značaja koji se pridaje tim tom cilju. Ako e, se slažemo da je to značajan cilj, ako nam je doista potreban taj cilj od 0,7%, onda ga naravno moramo i postići prije kraja perioda, a ne samo u zadnjoj godini perioda. Moramo dakle financirati razvoj u svakoj pojedinoj godini e, od danas do 2030. To je problem. Dakle, to želim jasno reći. Tu postoji dakle razlika e, u načinu e, gledanja na to na koji način se treba ispuniti ta obaveza. Koliko ja shvaćam, postoji također razlika između pozicije Europske unije i pozicije UN-a Ako pogledamo nacrt e, završnog dokumenta konferencije Addis Abebi. Taj dokument govori da e, bi se zemlje članice trebalo obvezati jer će postići cilj od 0,7% do 2020. Dakle, želim vas pitati da li smatrate da je moguće da se u Addis Abebi postigne ambiciozniji kompromis E, u vezi sa tim pitanjem. I konačno želio bih pozdraviti činjenicu e, da će izvješće o odgovornosti biti danas prezentirano koliko sam ja shvatio i želim vas pitati kako vi procjenjujete trenutnu situaciju i nije li istina da barem neke zemlje članice još imaju zapravo manevarskog prostora i da bi mogle ići i dalje. Odnosno, postoji dio zemalja članica koji su još daleko od postizanja tog cilja od 0,7%. Može li se reći da e, barem neka snažna gospodarstva unutar Europske unije mogu učiniti mnogo više što se tiče razvojne pomoći? A to je nešto što su rekli i predsjednik parlamenta i predsjednik Junka. Oni su doista izrazili svoja snažna stajališta u vezi sa tom temom. Gospodin Frunzulika ima riječ, a potom Đudi Sargentini. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Ja bih htio spomenuti dvije teme. Prva je neophodnost da razvojni programi zemalja u Africi i Aziji, osobito za neke te, od tih zemalja, budu povezani sa neophodnošću da vlade tih zemalja poštuju ljudska prava, prava svojih građana, borbu protiv korupcije, transparentnost e, i da moraju e, podastriti izvješće o tome na koji način upotrebljavaju sredstva koje dobivaju od Europske unije. Dakle, Europska komisija bi trebala voditi računa o tome da e, postoje zemlje gdje uopće ne poštuju prava svojih građana, a dobivaju pomoć od Europske unije. Kao drugo, e, po mom mišljenju komisija bi trebala e, za sljedeće godine učiniti jednim od svojih prioriteta borbu protiv klimatskih promjena i e, neophodnost da se e, borba za ostvarivanje održivog razvoja poveže sa borbom protiv klimatskih promjena. Sve više studija govori da će da će e, broj vrsta e, koje će izumreti u sljedećih godina, u sljedećim godinama biti značajan e, veći nego što je bio u proteklih nekoliko stotina godina mnoge studije govore da je taj proces koji je već započeo zapravo nepovratan. Moramo se više koncentrirati na to da se suzbijamo klimatske promjene i da zaštitimo okoliš. Mislim da je to vrlo važno. Važno je na primjer i pitanje uništavanje, uništavanja šuma. E, ono se događa i u Europi, na primjer u mojoj zemlji, Rumunskoj. Hvala lijepa. Judit Sargentini, a potom gospodin Preda. Hvala lijepa. E, htjela bih se dotaknuti dvije teme. Jedna su minerali iz područja zahvaćenih sukobima. Europska komisija poslala je pismo kojom je objasnila da je predviđeno 20 milijuna e, eura za mjere u vezi sa mineralima iz e, konfliktnih područja. Međutim, imali smo jednu analizu za područje velikih jezera gdje e, je netko iz e, glavne uprave Detko e, bio ovdje i također iz službe za vanjska djelovanja i pitali smo na koji način će se potrošiti tih 20 milijuna eura i da li e, da li postoji međusobna suradnja između opće uprave i službe za vanjske djelovanje, međutim ispalo je da nema te suradnje. Dakle, ja bih htjela apelirati na vas da razredite prave, konkretne, popratne mjere koje će nam pomoći da e, razvijemo održivo E, rudar, rudarenje. E, dakle, jedino na taj način ćemo e, stabilizirati situaciju koja trenutno doista nije stabilna. Parlament je zatražio E, pravno obvezujuće zakonodavstvo za cijeli opskrbni lanac. Ja znam da to nije uključeno, bilo u dio e, inicijalnog prijedloga komisije, ali ja bih htjela zamoliti vas kao povjerenika za razvoj da zamolite svoje kolege u komisiji da e, Mm, usvoje jedan progresivne stajalište komisije u skladu sa zahtjevima parlamenta. A moje drugo pitanje e, tiče se pitanja migracija. Europska agenda e, za, o tom pitanju je objavljena i govori se o e, partnerstvima za mobilitet i za ostvaranju mogućnosti za legalni ulazak u Europsku uniju. Ja se zalažem za to. Prošlo, jučer je međutim e, e, objavljen izvještaj o partnerstvu sa e, zelenorskim otocima. Međutim, nitko nema točnu predržbu kako bi to trebalo izgledati. Mi moramo biti u mogućnosti mjeriti učinke, a to izvješće sugerira da većina aktivnosti e, u tom partnerstvu e, su usmjerene prema zaustavljanju e, migracija, sprečavanju da ljudi migriraju, ali to zapravo nije usmjereno prema e, u pravom smjeru. Dakle, što se tiče partnerstva, ja mislim da bismo trebali definirati kriterije za to da se službena razvojna pomoć upotrebljava na način kako se treba upotrebljavati. Hvala lijepa sljedeći govornik. Hvala lijepa. E, ispričavam se što sam kasnio i morao sam biti na glasovanju u odboru za vanjske poslove i nažalost evo mi sudjelujemo u radu nekoliko odbora istovremeno. E, imam jedno pitanje za povjerenika koja se, se odnosi na vaš treći prioritet u vašem mandatu, a to je dosljednost politika za razvoj. Imajući u vidu da sam ja izvjestitelj našega odbora na ovu temu, a poznato mi je da će komisija objaviti izvješće o dosjednosti razvojnih politika na jesen. Moje pitanje je sljedeće. Vi ste to već i najavili na saslušanju, da ćete, da surađujete i sa gospođom Mogherini. Zanima me samo jeste li već imali priliku s njome razgovarati o tome i u kojem kontekstu i zanima me je li, e, jesu li povjerenici koji se bave vanjskim e, poslovima već imali priliku o tome razgovarati. Primjerice u ponovnoj definiciji europske strategije, ispričavam se, europske strategije za sigurnost, to bi bila dobra prilika da se da se također e, uđe i u ovu tematiku. Evo, to bi bilo moje pitanje. Hvala lijepa. PCD, PCD. Možda bih ja mogla postaviti pitanje povezano je s ovim, a to je problem pomanjkanja jasnoće. Nekad smo imali tekući program, program u kojem je sve bilo nabrojano. Međutim, sada se to svodi na dvije točke, međutim, e, kad spomenem neku temu, onda čujem od komisije da se na tome radi, međutim, to nije na nikakvom popisu. Dakle, ne znam koja je odluka predsjednika komisije od tome da se doista napravi popis raznih inicijativa, ali nas zanima što se doista konkretno događa, što se konkretno radi u komisiji. Nemamo neki konkretan program rada, popis tema koji bi mogli pogledati. Mislim da bismo taj problem trebali riješiti e, i tu su svi odbori zapravo u istoj situaciji. Nemamo jasnu situaciju prema kojoj bi mogli mi onda planirati naš rad rad. Imam još jedno konkretno pitanje koje ima veze sa pitanjem migracija povezano s ovim što je rekla kolegica Sargentini. Radi se o Eritreji mi smo već o tome imali raspravu na plenarnom sjedanju, međutim potrebna nam je veća jasnoća u vezi s tim što se događa sa javnim novcem u toj zemlji. Mi sad financiramo vladu Eritreje, znamo da mnogi migranti dolaze iz Eritreje, ali znamo i zašto. E, zato što je to zemlja u kojoj nema nikakvog razvoja i gdje se totalno e, e, ne poštivaju ljudska prava, tako da je to jedan od naših prioriteta prioriteta za predstojeće e, mjesece. Potrebno nam je mnogo više informacija od vas u vezi s Eritrejom. Što se događa, kamo odlaze novci, koliko novca, kako, kakav monitoring imate, odnosno na koji način kontrolirate što se događa sa e, sredstvima koja odlaze u tu zemlju i kako ih vlada troši. Dakle, molim vas, dajte nam više informacija o tome. Hvala lijepa. Još jednom hvala vam na ovim pitanjima. Samo ću ukratko iskomentirati neka od vaših pitanja. nam vrijeme ističe. Dakle, kada je riječ o obrazovanju, naročito onog u vezi s izbjeglicama, Imamo čitav niz bilateralnih e, programa koji se fokusiraju na obrazovanje, to proizlazi iz nacionalnih prioriteta naših zemalja, partnera. Oni se koncentriraju na razvoj svih obrazovnih sustava. Međutim, kada je riječ o ovim humanitarnim izbjegličkim krizama, poput one u Siriji, Iraku i nekim drugim dijelovima svijeta, to traži bolji fokus na obrazovanje u ovom izbjegličkom kontekstu i zato bi bilo dobro da se koncentriramo na programe obnove koji su u vezi sa obrazovanjem kako bismo odgovorili na potrebe za obrazovanjem izbjeglica. Primjerice, složili smo se da izdvojimo jednu milijardu eura za izbjeglice iz Sirije i Iraka. I dio ovih sredstava će biti uložen u za potrebe obrazovanja izbjeglica recimo i u Libanonu. Pitanja migracija, to sam već e, istaknuo u našem programu. Gro gospodarski rast, dakle nejednakosti. Imamo programe koji se hvataju ukoštac sa razlozima za migracije. Međutim, slažem se da to moramo učiniti na nešto koncentrirani, specifični način. Moramo revidirati bilateralne programe kako bi oni bili usmjereni ka pitanjima migracija i razlozima za migracije. Ne bismo smjeli čekati srednjoročnu reviziju našeg ukupnog programa 2017. godine već bismo trebali započeti sa djelovanjem i borbi protiv razloga migracije. Dakle, paralelno sa trenutnim politikama je bolje se koncentrirati, bolje koncentrirati postojeće programe kako bi vidjeli koje su gospodarske potrebe u ovim zemljama iz kojih dolaze migranti, te kako bismo utvrdili, rekao bih, novi instrument i posebne programe vezane uz migracije u zemljama, partnerima. Kada je riječ o izvješću revizorskog suda, rekao bih da ukup i ukupnoj, ukupnih politika Europske unije za razvoj, da naša suradnja kada je riječ o reviziji, da onda imamo tamo najveć, na, najnižu stopu rezidualnih e, pogrešaka. Činjenica je da ovi, da sve programi suradnje E, izvršavaju u najrizičnijim, u e, najrizičnijem kontekstu, rekao bih, ali e, stopa pogrešaka je jako niska u odnosu na neke druge programe. Zbog toga bismo trebali nastaviti, razvijati nastaviti smanjivati ovu stopu pogrešaka. Ali istovremeno bi su trebali nastaviti surađivati sa revizorskim sudom na način da uzmemo u obzir sve preporuke suda i to je proces e, u kojem smo uključeni. Privatizacija, odnosno opće koncept privatizacije razvoja. Prije svega bih rekao da je naša uloga u novom razvojnom programu da privatni sektor bude partner tog razvoja, da ga približimo našoj, našem programu za razvoj i našim razvojnim ciljevima. I dok god naše obaveze iz službene pomoći za razvoj budu ispunjene i dok god je privatni sektor bude uključen u skladu sa društvenom odgovornošću tvrtki. Ovaj koncept e, privatizacije razvojnih e, politika je zapravo neutemeljen. Zato smo trebali nastaviti surađivati sa privatnim sektorom u razvojnim politikama. Imamo i procjenu po kojoj nova agenda za razvoj treba 2,5 bilijuna eura svake godine za pomoć zemljama u razvoju. Iako svi ispunimo ovih 0,7% BTP-a, onda je to dakle oko 10% ovog iznosa. I dakle, kada je riječ o ovim brojkama, moramo uključiti druge izvore novca, uključujući dakle privatne investitore, ali se u skladu sa dakle, potrebama partnerstva. Kada je riječ o službenoj pomoći za razvoj i o razlici između stajališta komisije, vijeća ili parlamenta, naročito kada je riječ o rokovima, mm, mislim da bismo sada trebali biti koncentrirani na to da vršimo pritisak na druge partnere da se uključe u ove programe dakle, da kada dostignu naše rokove i naše obaveze kada je riječ o pomoći za razvoj. Jer za sad jedino Evropska unija izražava spremnost da ispuni zadane ciljeve i obaveze iz tog programa. I Evropska unija će doprinijeti koliko god može u tom smislu. Kada je riječ o detaljnim e, radnim programima, kao što je istaknula predsjedavajuća i više puta to zatražila, da, radni program komisije, takav kakav je drugačiji nego što je to bio prije slučaj, dakle sužene su, suženi su prioriteti, lista prioriteta. I taj program ne iznosi specifična područja ili specifične komunikacije i mislim da će to tako ostati. Mm, mislim da ne možemo očekivati detaljnije programe od strane komisije, ali kada je riječ o našoj suradnji, o našom, našem dijalogu u razvojnim politikama, onda je potrebno da mi sa strane naših službi izradimo nešto detaljnije programe i prioritete, to su dokumenti na kojima mi radimo, naročito u kontekstu e, provedbe novih održivih e, ciljeva i slažem se da je to nešto bismo trebali učiniti i doista bismo trebali razmijeniti dakle mogu reći interno naše interne radne programe kada je riječ o razvojnim politikama i razvojnoj suradnji. A kako bismo to dakle su se servisi komisije i parlamenta moraju biti spremni na to i poraditi na tome. Hvala vam povjereniče. Mislim da ste pokrili sva pitanja, nitko ne tvrdi suprotno vidim. Gospodine Preda, postavite ponovno vaše pitanje. Ja. Nisam, e, naime, ne znam što je sa kontaktima sa ostalim e, povjerenicima koji se bave vanjskim poslovima. Znam da je kontakt sa gospođom Mogherini već obavljen mogu predložiti. Imamo listu prioriteta i pitanja, ona je doista duga i sveobuhvatna. Zasigurno nećemo sada ići u detalje sa kod ovih točaka, ali ja bih predložio da se važnih tema kao što su dosljednost politika za razvoj ili društvena odgovornost poduzeća, da održimo dakle pojedinačne sveobuhvatne rasprave sa odborima vezane uz ove teme. Hvala vam, hvala vam na odgovorima. Hvala e, prevoditeljima što su nam bili na raspolaganju nešto duže vremena. Hvala vam. Nastavljamo u tri sata. Imamo vrlo važne točke na dnevnom redu i važne goste